Good morning everyone. Uh, to start. Dobro jutro svima, predlažem da polako krenemo sa sastankom kako bismo bili učinkoviti. to introduce first point on our Prva točka dnevnog reda će biti iz za um, čestitke polubremenu sretan rođendan. Hvala što si došao u četvrtak ujutro na sastanak Envija. Cijenimo to. Ako nemamo izmjena u dnevnom redu, onda ga usvajamo. Evo nekoliko najava vezano za program potpore reformama. Zbog velikog obima posla pred kraj saziva, koordinatori su odlučili dati rokove za amandmane e, za ovaj fajl. E, dakle, nemamo izvjestitelja za Envi i neće biti nacrta mišljenja o kojem će se razgovarati u Enviju. Amandmani koje će se usvajati bit će dio mišljenja a koje ću sastaviti ja kao predsjedateljica. Rok e, za amandmane jest 16. listopad u 11 sati i nadam se da ćemo moći glasovati također u ovom odboru vezano za ovaj dosje. E sada što se tiče radionica o kardiovaskularnim bolestima i stilu života koji organizira radne skupine za zdravlje, a, e, gdje su predsjeda Soledarka Bezon Ruiz, održat će se 9. listopada od 10 do 12 sati, a pozvani ste na tu radionicu bit će 19 jezika, odnosno prijevod na 19 jezika i e, kao što znate svi podaci, odnosno sve informacije o ovom sastanku, odnosno radionici su na internetu, a inače će se ta radionica također, e, bit će na web streamingu. Sada možemo na glasovanje. E, prva točka dnevnog reda, odnosno prvi fali primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i cikle. Počinjemo sa amandmanom 11. za protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 i 15 za, protiv, suzdržani, provjera. The vote is closed. Zatvaramo glasovanje, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 5 i 6 za, protiv, suzdržani, usvaja Odbacuje se 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se 8 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 9 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 10 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. E, I konačno glasovanje elektronskim putem otvaram glasovanje.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 We start with amendment 23. Who is in favor? Against? Abstentions? Check. The vote is closed. E, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 24. za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 25. za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 26. za protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 30. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 32 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se 35 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se 37 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 38 za, protiv, suzdržani, odbacuje se 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se 41 za, protiv, provjera. And the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, provjera. And the is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani odbacuje se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. za, protiv, suzdržani, Odbacuje se. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani odbacuje se. 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani odbacuje se. 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani odbacuje se. 6 za, protiv, suzdržani usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani usvaja se. 8 za,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 protiv, suzdržani, odbacuje se i konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Može li mi EPP pokazati glasove? The vote Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Now we are voting on the Sad glasujemo o amandmanu. Riječ je o višegodišnjem planu za ribarstvo koje iskorištava prirodne stokove u zapadnom sredozemlju. Amandman 31 za, protiv, suzdržani usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani odbacuje se. 33 za, protiv, provjera. The vote is open. And is closed. Zatvoreno glasovanje. Odbacuje se. 34. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 35. za. Sorry. Again, 30... 35. za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 36. za. Protiv suzdržani usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani odbacuje se. 39. za, protiv, suzdržani usvaja se. 40. za, protiv, suzdržani odbacuje se. 41. za, protiv, suzdržani odbacuje se. 42. prvi dio. Za, protiv, Provjera. 42. amandman, prvi dio. vote is closed. Glasovanje zatvoreno. Usvaje se. Drugi dio amandmana 42. za, protiv, suzdržani, provjera. And the vote is closed. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Nešto nije jasno. Uh, we voted, we on amendment for... Glasali smo o amandmanu 42. drugi dio. Jeste li dobro glasali ili niste? Onda ćemo ponoviti. Ako ste svi pogriješili, onda glasujemo ponovno. Dakle, amandman 42. drugi dio. Otvaram glasovanje. And it is closed. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. 46. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 46. 46 It's closed. Zatvoreno glasovanje. Usvaja se. 47. Za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 49. Za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 50. Za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 51. Za protiv, suzdržani, odbacuje se 52. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se 54. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se 56. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 57. za, protiv, suzdržani, usvaja se 58. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 62 za, protiv, suzdržani. Jesu li socijalisti bili za ili protiv? Onda se odbacuje. 63 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 60 ne, o 60. ne glasujemo. Jer je 63. odbačen. 64. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 65. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 66. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 67. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 68. za, protiv, suzdržani, odbacuje se Usvaja se. 69 za. Ne, on se ne razmatra. But it's fine, I can read. <laughs> Amendment 69. Amendment 69 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 70 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 71 za, protiv, suzdržani. Još jedan put. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 82 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 83 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 84 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoreno glasovanje. And it's Glasovanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 2 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 3 za, protiv, suzdržani usvaje se, 4 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 5 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 6 i 7 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 8 za, protiv, suzdržani odbacuje se, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani. Nisam vidjela. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, provjera 15. amandman. and it is closed and it is adopted usvaja se 17 za protiv suzdržani odbacuje se 5 18 za protiv suzdržani odbacuje se 19 za protiv odbacuje se 20 za protiv suzdržani odbacuje se 22 za protiv suzdržani, odbacuje se 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se 24 za, 23. It was rejected. 23 we... 24. Za protiv, suzdržani, odbacuje se 25. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 26. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se 29. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 29. za, protiv, suzdržani, odbacuje se 30. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. I konačno glasovanje elektronskim putem. Glasovanje otvoreno. Vote is closed. And it is adopted. usvojeno je. Now we are voting on the draft of Sad glasamo o nacrtu mišljenja o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada. Počinjemo sa kompromisom broj 1. Za. Ispričavam se. Amandman 1. Dakle, najprije amandman 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, provjera. The vote is uh, closed. Zatvoren glasovanje. Odbacuje se. Treći kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, Provjera 79. And the vote is closed. And it is adopted. Zatvoren glasovanje usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani. Provjera. And it's closed. Zatvoreno glasovanje. Odbacuje se. 82 za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. 12 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 13 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 78 za. Protiv. Odbacuje se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, ne, on se ne razmatra, da, jer smo tu imali kompromis. 113 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 114 za, protiv, suzdržani, Usve se. 118 za. Check 114. We had the socialist and the... 114. Socijalisti i EPP su glasali za. Dakle, 118 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 129 e, za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 21 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 141 za, protiv, suzdržani. Niste mi, niste mi pokazali ruke, ne mogu. Dakle, 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, e, odbacuje se. 31 za, protiv, suzdržani, usve se. 32 za, protiv, suzdržani, usve se. 33 za, protiv, suzdržani, provjera. And it's closed. Zatvoreno. And it is rejected. Odbacuje se 34 za, protiv, suzdržani. Odbacuje se 35 za, protiv, suzdržani. Odbacuje se 39 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 44 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 49 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. I konačno glasovanje elektronskim putem. Otvaram glasovanje. And it is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Next vote is on a Sljedeće glasovanje prijedlog rezolucije o okviru za praćenje kružnog gospodarstva. We start with amendment A. Počinjemo sa amandmanom 8. Za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. Za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, provjera. The vote is open. And it's closed. And it is adopted. Usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 19 za, protiv, suzdržani, Među socijalistima sam vidjela samo jednu ruku, dakle, provjera. Provjera 19. Zatvoreno glasovanje. Odbacuje se. Morate mi lijepo pokazati ruku. Mogu ja i malo sporije. 20 za protiv suzdržani provjera 20. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se 22. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se 23. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se 25. Tko je za? Protiv protiv, suzdržani, usvaja se 26 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 28 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 29 tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 30 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 39. Koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 40. Koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. Koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasovanje usvaja se. 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 52, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 53, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 54, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 5 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se i to jednoglasno. glasovali smo o nacrtu izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o ocjeni zdravstvene tehnologije te izmjeni direktive 2011/24. Kompromis 35. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. Ko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sviđa mi se ovaj zvuk. Amandman 57. Tko je za? stranica broj 10. Možda. Barem tako meni stoje. 57. Tko je za? Protiv? Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Kompromis 38. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 53 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 e, usvaja se. Kompromis 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sviđaju mi se ovi izvjestitelji s kompromisnim amandmanima. Kompromis 41. Tko je za? Stranica 30. 30. stranica na popisu za glasovanje. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Very difficult to see. <laughs> um, good. We vote on 41? We vote on yes. 41, so we vote on Yeah, yeah, yeah. Um, I'm trying to see what's happening in the room. It's a bit of fuss. Compromise 42. Kompromis 42. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43. Stranica broj 35. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 43. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. It's closed. glasovanje. Odbija se. Kompromis 44. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 45. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 46 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stranica 42, kompromis 47 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 48 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 49 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja usvaja se. Kompromis 50 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 530 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 54. Tko je za? Sam li nešto preskočila? Ne. 54. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 142. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Mislim da je odbijeno. Ali nisam sasvim sigurna. Zatvoram glasovanje usvaja se. Dobro da smo provjerili. kompromis 55 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 144 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 56 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 57 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imko 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 60 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 61 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 595 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 62 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za,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 Provjera. Amandman 7. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 5 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 16 e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 29 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 30 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 31 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 koje je za, protiv, eh, dižete ruku protiv gospođe Soledad. Dakle, tko je za? Protiv? usvaja se. 241 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 315 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, kompromis 34 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje elektroničkim putem, otvaram glasovanje. Nikad nisam vidjela ovako kvalitetan dosje gdje su se na kraju svi uspjeli usuglasiti. Nikad nisam vidjela ovoliko kompromisnih amandmana. Usvojeno je, puno hvala i e, čestitke gospođi Gabeson Luis Imamo manjinsko mišljenje i trebamo saslušati mišljenje gospođe Melan. Da, hvala gospođo predsjedavajuća što ste mi da, e, dali priliku da pročitam ovo mišljenje. Mi smo htjeli objasniti zašto smo glasovali protiv. E, dakle, ovo izvješće sadrži puno rizika Naravno, to je povezano s e, načelom subsidijarnosti. E, hvala gospodine što me slušate, da me slušate, to bi bilo jako simpatično. Izvolite. Ali isto tako e, to je francusko svjedočanstvo. Dakle, ovo u Francuskoj već postoji. Radilo se o tome kada smo napravi, kada smo radili e, našu procjenu, primijetili smo da, e, je došlo da negativne e, ocjene došlo je do gašenja brojnih laboratorija i nije došlo do povrata troškova. To vrijedi za velik broj lijekova u Europi i medicinskih proizvoda i brojnih tehnika zdravstvene skrbi. I E, administrativne i pravne prepreke će blokirati e, slobodu pružanja medicinske skrbi. Naš klub čeka reakciju tijekom trijaloga, a prije svega reakciju vijeća. Hvala što ste mi dali riječ. S time smo zaključili naš današnji rad. E, sljedeći sastanak bit će opet u Strasburu 1. listopada. Hvala vam i uživajte u ostatku dana.